zastupnika Josu Huaristija Baus, Europski parlament potvrđuje slobodno mjesto od 28. veljače 2018. godine u skladu s poslovnikom i o tome ćemo izvijestiti nacionalno nadležno tijelo. Iz klubova zastupnika SED i